integracije Kosova, a riječ sada postoje. Ponovno dajem e, tanci vijeća. Izvolite. Predsjednice, e, povjereniče, uvaženi zastupnici, Dopustite da prvo zahvalim eh, gospođi Lunaček na svemu što je odrađeno na ovom izvješću za Kosovo i cijelom parlamentu na prilici da se ovo pitanje raspravi. Za početak eh, ću reći eh, i podsjetiti vijeće, da je vijeće u zaključku od prosinca 2014 spomenulo parafiranje e, sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom. E, vijeće je također e, uzelo na znanje namjeru komisije da pripremi prijedloge za potpisivanje i zaključivanje što je prije moguće, ne prejudicirajući time stavove zemalja članica o statusu E, države. Također vijeće pozdravlja kraj ovog e, političkog šahmata i formiranje novih institucija te poziva nove vlasti da se brzo uključe u reforme i u razgovor na visokoj razini s Beogradom. Pozvali smo Kosovo da se usredotoči na implementaciju sveobuhvatnih reforma koje su nužne za ispunjavanje obveza prema e, predloženom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. A napredak na europskom putu je od velike važnosti za Kosovo kao i za cijelu ovu regiju. Građani e, Kosova e, zaslužuju e, konkretne rezultate i da niz ključnih pitanja bude riješeno. Za to će biti potreban snažna politička prednost i volja kako bi se riješila ova pitanja. Naročito treba e, pokloniti pozornost e, vladavini prava uključujući neovisnosti sudstva te jačanju borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije. Pozdravljamo napredak Kosova u ovom pogledu do sada, ali također podsjećamo da Kosovo mora se pozabaviti nedostacima e, koji su, se odnose na dijalog o viziji, uključujući ublažavanje e, rizika za sigurnost imigracije, potencijalna liberalizacije viznog režima. U ovom pogledu posebno je važna potreba za strukturnim gospodarskim reformama te rješavanjem situacije visoke razine nezaposlenosti. Važne reforme kao što su reforma izbornog sustava i javne uprave i dalje su prioritet. Jedno sljedeće pitanje koje je e, važno je i zaštita manjina. Komisija se e, stavlja sve veći naglasak na programe nacionalne gospodarske reforme, to se odnosi na Kosovo i nadamo se da će ovaj pristup služiti kao pomoć Kosovu e, u provedbi paketa ekonomskih reformi. Uvaženi članovi, proces normalizacije odnosa sa Srbijom je na pravom putu i postigao uspjehe. Kosovo mora održati e, aktivan i konstruktivan angažman u ovom procesu. E, I dalje će dijalog biti ključan za e, put prema europskoj budućnosti Srbije i Kosova. Stoga je normalizacija odnosa jedan od ključnih zadataka pred Kosovom. U ovom pogledu E, dopuste da pozdravim e, nastavak dijaloga na visokoj razini između Beograda i Prištine 9. veljače te finalizaciju sporazuma o e, pravosuđu i sudstvu na Kosovu. To je korak prema punoj implementaciji briselskog sporazuma koji očekujemo da se provede što je prije moguće. Također pozdravljamo sporazum e, između premijera Mustafe i Vučića o zajedničkom radu na problemima regije, među kojim je i akutni problem ilegalne emigracije, emigracije s Kosova, što je također stvar koju spominje vaša rezolucija. Vijeće će nastaviti pažljivo pratiti daljnji angažman e, Kosova e, u smislu napretka u normalizaciji odnosa sa Srbijom. To znači e, implementaciju i to u dobre vjeri svih do sada postignutih sporazume kako bi Kosovo i Srbija mogli nastaviti na svoj, slijediti svoj europski put. To je ključni princip predloženog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji će biti temelj razvoja odnosa i suradnje između Europske unije i Kosova. Te na posljedku Kosovo bi trebalo e, nastaviti e, blisko i učinkovito surađivati s EULEX-om i aktivno doprinositi e, punom i nesmetanom provođenju EULEX-ovog mandata. Kosovo bi također, i to kao prioritetno pitanje, provoditi, treba provoditi političku e, predanost e, utvrđivanju posebnog suda koji će se baviti e, pitanjima, odnosno predmetima u nadležnosti posebnog istražnog tima, a usvajanjem svih odgovarajućih zakonodavnih izmjena. Povjereniče Han, izvolite. predsjednice, državne tajnice, uvaženi zastupnici. Pozdravljam nacrt rezolucije o Kosovu. Komisija i Europski parlament e, imaju zajedničku e, viziju europske budućnosti Kosova, stoga smo zahvalni potpori ovog doma i nadamo se nastavku bliske suradnje. Spremni smo pomoći i poduprijeti parlament i e, izvjestiteljicu na u sljedećim mjesecima kako bi se jačala europska perspektiva Kosova. A u skladu s nacrtom rezolucije u mom nedavnom posjetu Prištini naglasio sam potrebu za ekonomske reforme, za jačanje konkurentnosti Kosova koja će voditi e, rastu, razvoju e, radnim mjestima, obrazovanju i boljim uvjetima života za građane Kosova. A to će pak pomoći u rješavanju e, onih ključnih uzroka neregularnih migracija E, identificirali smo posljednjih mjeseci ključna područja kojima se Kosovo mora pozabaviti, a naglasak je na vladavini prava, reformi javne uprave te jačanju e, socijalno-ekonomskog e, razvoja. Sva su ta tri aspekta ključna, a napredak u tom području dovesti će do političkih i gospodarskih prednosti za Kosovo. po, prošlog srpnja zaključili smo tekst sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji i parafirali ga s Kosovom. Htio, bih ovdje reći da je ovo sveobuhvatan i dobar tekst koji obuhvaća sva ključna pitanja koja uključuju i drugi sporazume o pridruživanju i stabilizaciji u regiji. Kad jednom stupi na snagu neće gotovo biti praktičnih razlika između e, ovog sporazuma i drugih takvih potpisanih sporazuma. Nakon parafiranja ovog sporazuma sada se e, prevode nacrti odluka e, koji će biti dovršeni do kraja mjeseca i molim vas dakle da se dakle molim kolegi da E, odobri to do kraja travnja, što će onda ići vijeću na odobravanje i negdje na proljeće e, čime, čim e, potpredsjednica Mogherini i Kosovo potpišu sporazum će također biti dostavljeni ovom domu na odobrenje. A parlament igra važnu ulogu u procesu odobravanja. Ako e, početkom 2016. stupi sporazum na snagu, što je naš cilj i dalje će biti naš cilj, e, biti će ključno da se e, učinkovito na njemu krene raditi. Svakako mi smo spremni davati potporu u cijelom procesu, a kad jednom parlament dade svoju potvrdu i moći će se dalje nastaviti sa zaključcima OSA. Eh, zatim eh, ratifikacija eh, i privremeni sporazum nisu potrebni, što znači kada jednom bude zaključen, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju izravno stupa na snagu i neposredno i to će biti ključan korak u razvoju odnosa između Kosova i Europske unije i prvi puta će postojati ugovorni odnos između Europske unije i Kosova. Ovaj odnos daje prava i prednosti, ali stvara i obveze e, sa drugih strana. Dakle, jedna i druga strana trebati će neke, neko vrijeme da se na to naviknu, ali jednako sam siguran da će provedba sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji biti na koristi jedne i druge strane i e, radujem se daljnjem, e, daljnjoj potpori parlamenta ovom procesu koje obećava. Zahvaljujem. Zahvaljujem e, povjerenče i kolege. Mi moramo danas završiti do 11. Dakle, e, znam da šest e, ljudi želi jednominutni govor, pa neću uzimati plave kartice, ali dakle, evo, molim, poštite svoje vrijeme govorenja. Tri minute, gospođa Lunaček. Zahvaljujem. Zahvaljujem svima, svim e, izvjestiteljima u sjeni na dobroj suradnji e, da, e, kojim smo došli do ovog teksta sa velikim koncezusom i nadam se evo da za početak želim reći ono što se govorilo u našim zemljama članicama proteklih mjeseca i ono što vidimo u vijestima sa tisućama azilanata koji preko Srbije, Mađarske, Austrije, Njemačke i drugih zemalja dolaze Europsku Dakle, to još jednom e, osvješćuje kontekst ove situacije u Kosovu i e, drago mi je što se situacija malo smirila proteklih tjedana jer su mnogi u Kosovu shvatili da ove e, nerealna obećanja koja su dobili su samo naklapanja i što su doista i E, vlasti u Kosovu e, spriječile e, krijumčare ljudima koji su hranili te iluzije i nadam se da nećemo imati toliko azilanta s Kosovo u našim zemljama članicama. Ali jednu stvar želim naglasiti. U ovom izvješću koje mnogima prije toga zahtijevam e, brzu liberalizaciju viza za Kosovo i sigurna sam da dođe do liberalizacije viznog režima i da to već sad imamo, ljudi se ne bi osjećali tako zaključenima i zatvorenima u svojim zemljama, došli bi na tri mjeseca u Europsku uniju, vratili bi se i ne bi imali osjećaj da moraju otići jer e, im to ne omogućava situacija. I također nedavno je rečeno da Kosovo ide zadnju milju i da će uskoro biti dobre vijesti za Kosovo. Nadam se da ćemo to uskoro i vidjeti. Da kako gospodarska i socijalna situacija mora se poboljšati, posebice za mlade, a borba protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta je nešto što nova vlada mora jačati, a posebice u vlastitim redovima i organizacijama, jer inače neće jačati povjerenje svojih vlastitih građana. Također, dobro je što je vlada oformila nakon šest mjeseci, ali samo dvije žene u vladi nije prihvatljivo. I također se nadam da će Kosovo, e, skupna Kosovo uskoro oformiti, odnosno donijeti zakon o posebnom sudu. Ne radi se samo o Kela, nego i o, o nekim e, e, osobama iz oslobodilačke armije koje OVK koje su počinile zločine. Nadalje, recimo, zastupnici Kosova ne mogu sudjelovati u svim regionalnim sastancima e, u, gdje, gdje još e, treba napraviti napretka koje, koje mora također i Srbija sudjelovati. Osim toga, pet zemalja članica nije priznalo Kosovo što blokira napredak i drago mi je evo što je povjerenik Han rekao da će sporazum o pridruživanje stabilizaciji e, e, u proljeće krenuti dalje. E, evo nemam više vremena, molim pročitajte tekst, govori se o EULEX-u i istragama o navodnim korupcijama o u što šteti kredibilitetu Europske unije i treba brzo procesuirati, odnosno istražiti. Dakle, evo nadam se da će parlament stati iza ove rezolucije. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik Aduktuson, kojeg ne vidim. Pa gospodin Panzeri, e, dvije minute, izvolite. Zahvaljujem se izvjestiteljici. Odvojila se dovoljno vremena da razmotri politički razvoj situacija na Kosovu. je vrlo uravnoteženo i pokazuje nam e, kako će stvari izgledati u nadolazećim mjesecima. Imali smo razdoblje transformacije, tranzicije na Kosovu i smatra da smo svakako vidjeli jednu pozitivnu procjenu sa novom vladom i novim političkim razvojima. Sada je također vrijeme za odlično pristupanje reformama kako bismo mogli vidjeti ulogu pravosuđa i isto tako moramo se boriti protiv korupcije vrlo odlično kao i protiv organiziranog kriminala. Postoji potreba za politikom koja će se baviti nezaposlenošću, osobito među mladima, i isto tako su potrebne gospodarske reforme i stvaranje održivog rasta. To je sve izazov pred novom vladom i oni moraju pokazati sposobnost da rade na ostvarenju tih ciljeva. Naravno, za to im je potrebna podrška Europske unije i potice da se zapravo nastave kretati u pravom smjeru. Postoje međutim određeni razlozi za brigu, primjerice neovisnost i pouzdanost pravosuđa, jer to je ključno za jednu demokratsku zemlju. Postoji također izabrinutost vezano uz nedavne optužbe o korupciji. Nesumnjivo postoji potreba za transparentnošću, što je također važno za vjerodostojnost naspram Europske unije. Moramo se pobrinuti da na Kosovu dođe do demokratizacije i podržati ovu rezoluciju jer se ona kreće u tom smjeru. Hvala gospodin Karski, dvije minute. Zahvaljujem predsjedateljice, poštovani povjereniče, ministrice, kolege. 2005. godine Njemečka obavještajna služba e, Kosovo je nazvala velikom mafijaškom mrežom e, što koči razvoj stabilnih političkih struktura. Svejedno, međunarodna zajednica prepoznala je i prihvatila, priznala neovisnost Kosova. Ja bih sada želio naglasiti da je to bila velika greška. Politička greška, geopolitička greška. Načela državnosti i zahtjevi nisu u ovom slučaju ispunjeni. E, više se radi ovdje o kriminalnim organizacijama koje su stvorile jedan konglomerat koji ne zaslužuje da ga se proglasi državom. Nekolicina mafijaških klanova upravlja državom e, i zarađuju užasne svote kroz trgovinu heroinom i tjelesnim organima. Podsjetio bih vas da pregovaramo trenutno sa Srbijom, a ako istodobno pregovaramo i s Kosovom, to bi moglo loše utjecati na naše odnose sa, Rusijom, sa Srbijom, što bi opet išlo na korist Rusiji. Putin bi rado obeshrabrio Srbiju eh, da se približi Europske Ako izgubimo Srbiju, izgubit ćemo i cjelokupnu regiju Balkana. Dakle, zbog toga trebamo biti oprezni kada razmišljamo o svojim interesima u toj regiji. Povjerenik je istaknuo još jednu koncesiju za Kosovo. Dakle, državu smo već i onako prepoznali, prihvatili pre rano, a sada, kako bismo olakšali život, usvojit ćemo novu formulu za njih zbog toga što neke države članice nisu prihvatile Kosovo. To će biti još jedna od mnogih grešaka. Hvala. Zahvaljujem na dvije minute zastupnica Vaudmans. Hvala predsjedateljice. Povjereniče, poštovano vijeće. Prije svega zahvaljujem gospođi Lunaček na svom uloženom radu. Ovo izvješće je vrlo, vrlo ravnoteženo i doista odlično. E, situacija na Kosovu bliska mom srcu. Tri puta sam posjetila ovu zemlju sa bivšim kraljem e, Belgije i sa premijerom Verhofstadtom odmah nakon rata ondje. I vidjela sam uništenje i čak je i jedan odred belgijskih vojnika ondje djelovao. Na papiru Kosovo se približilo Europskoj uniji, no u praksi još mnogo pred njima. Smatram da ovo izvješće doista daje lijepu, jasnu sliku situacije, e, e, no Kosovo se mora snažnije uključiti u integracijski proces. Postoji niz izazova pred zemljom i u svoje ime, ime svog kluba, smatram da je ono što je nužno pri svega potpuno priznata država i njena integracija u Europsku uniju. To bi trebao biti cilj Kosova. Kosovo je jedna od najsiromašnijih, najkorumpiranijih zemalja Europe i bori se sa nezaposlenošću većom od 35%. Periština uz pomoć Europe hitno treba poraditi na vladavini prava, na borbi protiv korupcije, protiv organiziranog kriminala ukoliko želi e, djelovati e, Mm, na iseljenju svojih e, stanovnika. Procijenili se da su deseci tisuća napustili zemlju proteklim mjesecima i zbog toga mi kao liberali e, se zalažemo za socijalne gospodarske promjene i kako bi državljani i poduzeća mogli funkcionirati i pobrinuti se da ova prekrasna zemlja e, doista može napredovati. Sve što trebate učiniti je i sami je posjetiti da vidite koliko je e, to lijepa zemlja. I mi ih podržavamo kao liberali. E, zastupnik Krisogonos na jednu minutu. Ispričavam se na izgovoru, malo je kasno i meni. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Prije 5, 16 godina e, određen broj zemalja Europske unije i SAD odlučili su prekršiti načelo prema kojem se u Europi neće mijenjati granice. I odlučili su nasilno fragmentirati jedan dio srpskog teritorija kako bi ga pretvorili u protektorat. Od tog trenutka dalje uprava nad kosovskim područjem pokazala se e, trajnim neuspjehom Europe. I to je vrlo jasno i u nedavnom izvješću Europske komisije. BDP cijele regije raste, no sav taj novac zapravo se sljeva u sustav organiziranog kriminala. Siromaštvo se povećalo, cjelokupna situacija se pogoršava i to dovodi do vala iseljavanja u Europu. Posljedica toga je da je stanovništvo palo za 400.000 stanovnika od 2011. do 2012. Nezaposlenost je 35%, e, neovisno o imigraciji i korupcija e, nije pod kontrolom. Europska unija mora shvatiti da je ovo doista velik neuspjeh i da smo mi ondje nanijeli više štete nego koristi. Hvala. Zastupnik Kastaldo. Hvala predsjedateljice. Naši susjedi na Kosovu 2015. su se suočili sa vrlo teškom situacijom. Dakle, oni su suočeni sa velikim egzodusom, no isto tako oni su suočeni sa problemom velike inflacije, nezaposlenošću, e, jedan od tri stanovnika Kosova živi ispod praga siromaštva i zbog toga toliki ljudi emigriraju iz Kosova tisuću ljudi dnevno katkada, neki pokušavaju doći do Njemačke, dolazi do mnogih lažnih obećanja od strane kriminalnih organizacija i to bi trebalo političke vlasti u zemlji navesti da pokažu odgovornost u borbi protiv organiziranog kriminala, protiv korupcije i da postave odgovarajuće socijogospodarske politike kako bi se suočili sa tom krizom. Jer bez e, e, mladih Kosovo se neće moći okrenuti prema budućnosti s optimizmom. Ovaj izazov je vrlo lijepo e, oslikala naša izvjestiteljica, gospođa Lunaček, i doista odem priznanje e, ovom izvješću. Kako bi se situacija poboljšala, morat ćemo nastaviti i zajednički surađivati na dobrobiti ove zemlje. Zastupnica Morva je sljedeća, ne vidim je, pa dajemo odmah reći gospodinu McAllisteru na jednu minutu. Predsjednice, dame i gospodo, prije tri tjedna bio sam na Kosovu i također sam razgovarao sa premijerom eh, Mustafom, a jedna od tema bila je i nacrt izvješća i želim se ovdje u ime EPP-a zahvaliti gospođi Lunaček na ovom izvješću. Glavna tema u Prištini zapravo bila je ovaj val e, izbjeglica, odnosno azilanata s Kosova u Europskoj uniji. Danas se već o tome govorilo i Njemačka je posebice pogođena time. A prva e, važna mjera, kao na primjer dodatne granične kontrole, e, izgleda da vode do kratkoročnih uspjeha. Međutim, želim iskoristiti ovu priliku jer je ambasadorica Kosova također u, izjavila u raspravi upravo ono što je sada rečeno. E, ključna je informacijska kampanja na licu mjesta, znači da je Kosovo sigurna e, zemlja e, podrijetla i da azilanti koji traže azil nemaju uvjete za ispunjavanje u Njemačkoj za dobivanje azila. Međutim, stvar će se popraviti samo ako se gospodarska situacija tamo popravi, a Europska unija će želi dati ovdje svoj doprinos. Zahvaljujem, zahvaljujem. Na jednu minutu i ima zastupnik Joti. Hvala predsjedateljice. 2014. bila vrlo važna godina za Kosovo i za njihovo usklađivanje i približavanje Europskoj uniji. Pakt sporazum o stabilizaciji je temelj zajedničkog gospodarskog prostora. No moramo nastaviti raditi i uvesti ih u jedinstveno europsko tržište te naravno provesti osnovne temeljne principe ondje. 2014. dakle bila vrlo važna godina uspostavljeno je jedno koordinacijsko tijelo, pitanje LGBT zajednice su se također počela rješavati i došlo do jednog e, događaja vezanog za osvješćivanje o pitanjima homofobije. Dakle, za razliku od drugih zemalja u regiji, što se tiče ovih događaja oko LGBT zajednice, nije došlo ni do kakvih problema. Zahvaljujem izvjestiteljici na odličnom izvješću i hvala vam na pažnji. Na jednu minutu mm, zastupnik Zahvaljujem. Poštovana predsjedateljice, povjereniče kolege, prije svega čestitao bih gospođi Lunaček, koju doista vrlo cijenim, e, kao i njen rad na ovom izvješću. Ovdje je doista trebalo uložiti mnogo posla, ja sam bio izvjestitelj u sjeni i izvješće obuhvaća e, doista sve što je do sada ostvareno, isto kao i sve izazove. I važno je spomenuti optužbe korupcije, dakle korupcije na razini Eulexa i pitanja trgovine drogom i ozbiljnih zločina. No ono što mene najviše brine je činjenica da je Kosovo baza e, stranih boraca koji dolaze u Europu i koji nanose, postavljaju prijetnju našem kontinentu. Zahvaljujem. Na jednu minutu riječ ima zastupnik Kjučuk. Hvala vam. Povjereniče, kolege, 2014. je bila važna godina za europske integracije na Kosovu. Sporazum o stabilizacije pokrenuti i očekujemo da će ovo proljeće doista i zaživjeti. Održani su izbori i svi međunarodni promatrači rekli su da su izbori bili transparentni i demokratski. I to usprkos kompliciranom političkom dijalogu između glavnih političkih stranaka koje traju šest mjeseci uspjelo se formirati vladu. Kosovo sada mora nastaviti sa ključnim reformama koji će im pomoći poboljšanju gospodarskog ogruženja. Problematične točke su pravosuđe i njegova transparentnost, organizirani kriminal i visoka razina korupcije. Nužno je započeti sa gospodarskim reformama kako bi se borilo protiv nezaposlenosti. Zbog toga smatram da vijeće mora usvojiti odluku i potpisati okvirni sporazum za sudjelovanje Kosova u programima Europske unije. To će pri pomoći gospodarskom rastu zemlje i olakšati suradnju sa Europom u raznim sektorima. Hvala. Zahvaljujem vama, zastupnik Tokeš, jedna minuta. Hvala vam. Za razliku od euforije nakon neovisnosti, beznađe koje vidimo danas je doista razlog za brigu. Interna situacija sve gora, nezaposlenost, siromaštvo sve veće. Među svim tim nedaćama građani nove države ne mogu se radovati svoje neovisnosti niti podršci Europske unije. Njihov je izbor, emigracija i to u tisućama. Prije svega radi se o domaćoj e, političkoj klasi koja je kriva za ovo beznađe, e, no u tom kontekstu međunarodna zajednica je prepoznala neovisnost Kosova i ona također mora snositi dio odgovornosti. Oni moraju pripomoći Kosovu u borbi protiv ove sve dublje krize. Vlada Kosova, Europska unija, može se nositi s ovom situacijom samo na Kosovu. To je ono gdje se moraju boriti protiv ovog zabrinjavajućeg vala imigracije također bi trebala zatražiti e, Srbiju da ne postavlja zaprege na integracijskom putu Kosova, već da im pomogne u njihovom daljem napretku. Zahvaljujem. Sljedeći govornik na jednu minutu, gospodin Molnar. Köszönöm a szót, elnök asszony. Európa 2008-ban Hvala predsjedavajuća. 2008. godine Europa je omogućila da Kosovo proglasi neovisnost, to je napravljeno i započeli su mirovni pregovori na Balkanu i evo ga sada se e, pojavila mogućnost europskog članstva. 2014. val migracija, savršen je dokaz da nismo učinili dovoljno od toga. Kako je moguće da je trećina stanovništva spremna napustiti zemlju i otići u Europu. Kako to moguće? Kosovo ima dvije mogućnosti ili da se bori protiv siromaštva doma ili da nastoji i Kosovari imaju mogućnost dakle ili da se bore protiv e, siromaštva ili da idu e, van zemlje. Kosovari trebaju dakle ili ostati doma ili otići u Europu. Danas u Europi vidimo ekstremističke ekstremne stranke koje dobivaju poene na ovakvim političkim temama i ponekad čak i stranke na vlasti govore o tim emigrantama kao o ekonomskim, ekonomskoj emigraciji. Europa ima veliki dio posla, velik posao pred sobom, a i države članice govornih prekinut. Hvala, imate, imate minutu i sad gospodin Kukan ima riječ na jednu minutu. Hvala predsjedavajuća. Najprije zahvaljujem Urlike Lunaček na njezinu izvješću i predanosti, predanom radu na pitanju Kosova. Nakon duge pauze koja je slijedila e, izborima, nova vlast e, i vlada mora se usredotočiti na razvoj Kosova. Jasno je kakve su posljedice neuspjeha u gospodarskoj i socijalnoj politici. Kosovo mora žurno riješiti pitanje gospodarskog razvoja i izrazito visoke stope nezaposlenosti. Nedavni porast broja tražitelja azila je samo jedna od posljedica u nizu. Mi bismo trebali e, riješiti, preći na put e, liberalizacije viza. S druge strane, e, ključno je da nova vlada se pozabavi pitanjem borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. Također očekujemo rezultate e, istrage e, o e, korupciji koja se tiče EUX. Ako želimo biti vjerodostojni, moramo to moći razriješiti. Hvala predsjedavića. Hvala, gospodin Liberacki ima riječ na jednu minutu. Hvala predsjedavajući, želim čestitati najprije gospođu Lunaček na ovom uravnoteženom izvješću. Pozdravljam zadnju rečenicu povjerenika Hanna koji je rekao da je to obećavajući postupak. Tijekom rasprave bilo je riječi o e, raznim nedostacima, problemima, ne, neko bi mogao reći čak i jako lošim razvoju situacije unutar zemlje, što je gospodin Karski savršeno jasno rekao, govoreći da je ključni problem tamo za stanovništvo nedostatak perspektive, mogućnosti, što će oni postati, koje su mogućnosti pred njima u toj jako malenoj državi. I o čemu govorimo kada govorimo o njihovim mogućnostima da, e, i da nam se pridruže. Dakle, tu govorimo o tome da im se pruži perspektiva, mogućnosti što im dugujemo nakon e, svih iskustava kroz koje, koje je proživjela ova regija Europe. Hvala, prelazimo spontano javljanje za riječ. Prvi govornik je gospodin Bogović Marić na jednu minutu. Pridružujem se čestitki in zahvali gospe Lunoček za dobro poročilo, ki res ja se slažem s onima koji su čestitali gospođu Lunaček na e, su čestitali na izvrsnom izvješću koje pokazuje jasno kakva je situacija na Kosovu. Dakle, bilo je riječi o ovom izvješću u Srbiji i moram reći da je izvješće o Kosovu također izvrsno. Tu se ističu ključni problemi trenutni ključni problemi. Dakle, postojanje organiziranog kriminala, problem izbjeglica koji drugdje idu tražiti rješenje svojih problema i budućnost, problem također nezaposlenosti i Slažem se također svim onima koji e, ističu značaj dobre suradnje sa Srbijom jer to je od velikog značaja za budućnost ovih zemalja. Najviše hvala na jednu minutu. Ima riječ gospodin Franculika. Najviše hvala predsjedavajuća. Dame i gospodo, pozdravljam rezoluciju koja je odobrena na odboru AFET i vjerujem da je to pozitivan korak e, naprijed. Treba više e, napora učiniti da se ojača vladavno prava, pravosuđe, borba protiv korupcije, organiziranog prava, e, kriminala, da se promovira e, održivi razvoj i drugi. Uveliko podržavam e, amandmane našeg kluba zastupnika, transparentnost u medijima, uloga žena u vlasti i napredak pregovora sa Srbijom i u Rumunjskoj. Pomno pratimo ove pregovore i e, uzet ćemo ih u obzir. Moramo pojačati suradnju u borbi protiv terorizma i radikalizacije. Moramo također e, promatrati ulogu EULEX-a koji treba imati važnu i veliku ulogu za moramo dobro procijeniti ulogu misije i moramo imati punu transparentnost što je od ključnog značaja za vjerodostojnost europskih institucija. Hvala. Hvala gospodin Marijas, imate riječ na jednu minutu. Naša hvala predsjedavajuća. Najprije aktivnosti eks islamskih ekstremista na Kosovu stvorili su ozbiljne probleme. Došlo je do masovnih eh, uhićenja u regiji zbog sudjelovanja aktivnostima u Siriji i Iraku. Određen broj nevladnih organizacija bili su aktivne u regiji, to su nevladne organizacije čije, čije su sjedišta u Kataru i Saudijskoj Arabiji A mi ovdje govorimo o zemlji koja ima široku mrežu e, ljudi koji žive e, u inozemstvu. Veliki broj e, Albanaca žive u Europi. Albanski iridentizam i nacionalizam je nešto jako opasno i tu postoji ideja proširenja Albanije na druge zemlje, na Balkanu i na Grčku i to se mora uzeti u razmatranje. Dakle, kako mogu budući potencijalni članovi Europske unije

romskog e, ciganskog e, porijekla. Imam određenu solidarnost e, prema njima na Kosovu. Što se tiče pitanja i drugih, oni imaju velike probleme. Dakle, Romi bježe ka zapadu kroz Europsku uniju i ova duga diskriminacija nije prihvatljiva. Romi bi se trebalo osjećati bolje u zemljama u kojima odluče živjeti o u britanskoj zajednici postoji neki postoji zajednica putnika Thank you. And our final speaker is Mr. Correo. Hvala, zadnji govornik je gospođa Korao. Gospodin Korao. Hvala, hvala predsjednice. Ja također želim čestitati kolegici Lunoček. Ona je doista konstruktivno radila i njeno izvješće je bilo konstruktivno izrađeno jer usporedbi s drugim zemljama o kojima smo danas raspravljali ovdje imamo najtežu situaciju. To je mlada država, nije priznata od pet, strane pet država Europske unije, što je već samo po sebi značajno. Imamo sporazum o e, pridruživanju koji je korak u pravnom smjeru, ali tu imamo veliki broj problema i nadam se dakle da nećemo srljati prebrzo naprijed. Moramo se postarati da cijela regija Balkana uđe u Europsku uniju. Znamo da ima problema u vezi sa organiziranim kriminalom, potencijalni terorističkih legla. Dakle, moramo biti ovdje još konstruktivniji s odnosima s ovom zemljom i nastojati pomoći da nas pridruži. Najviše hvala, sada predajem riječ povjerniku Hanu. Uh, Uvaženi zastupnici, najpša hvala na vašem stalnom uh, podršci uh, za Kosovo i ove je rezolucija i rasprava bila jako konstruktivna. Hvala gospođa Lunaček na vašem radu za koji mogu zamisliti da nije bio uvijek lagan. Ovdje je jasno da strukturni problemi Kosova vezani za gospodarstvo i vladavim prava, E, idu u pravom smjeru i doista vjerujem da potpisivanje i zaključivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je ohrabrujući signal svim stanovnicima Kosova za put e, prema Europi. Ovaj sporazum o stabilizaciji pridruživanju dodatni je poticaj za provođenje nužnih reformi i rješavanje E, gospodarskih izazova s kojima su u Kosovo. Dopustite također da zahvalim e, u nazočnosti povjerenice vodeće poznatelje Kosova na brzoj, jakoj reakciji glede pitanja Povećanje migracije od, s kojim smo suočeni prošle godine, dakle, da se objasni kako nema smisla da se napušta zemlja, da straži azil i veliki su napori kako bi se smanjio broj migranata i došlo do određenog pretka u Kosovu. Dakle, želim zahvaliti svima i e, zahvaliti i predsjednicima vlasti na licu mjesta. Možda bih ja to sam mogao napraviti jer ću imati zadovoljstvo biti tamo za dva tjedna kada ćemo sudjelovati na šestoj konferenciji o Zapadnom Balkanu. E, domaćin je e, dakle Kosovo, tu, se, tu će biti tema prometa, konektivnosti i evo to je dobar signal što Kosovo već u potpunosti sudjeluje u svim e, regionalnim e, konferencijama, dakle nastaviti bolje povezati zemlju s regijom, stvarati nova radna mjesta, doprinijeti gospodarskom rastu i prosperitetu regije. Svima vam želim se najbolje još jednom najviše hvala svim e, zastupnicima Europskog parlamenta na ovom jako konstruktivnom doprinosu u interesu Kosova i Europe. Hvala. Hvala povjereniče. A sad državna tajnica Linja Lukaševica ima zaključnu riječ. još hvala dame gospodo. Zahvaljujem na, vam na ovoj raspravi. Europska unija nastavit će raditi s Kosovom Međutim, glavna odgovornost za napredak je u rukama Kosova, čelnika, institucija i građanskog društva. Vijeće Uviđa značaj potpisivanja sporazuma o stabilizaciji pridruživanju i to što je prije moguće. To će biti važan doprinos e, za regionalnu stabilizaciju, e, dakle povezivanje Kosova sa E, svojim europskim putem i dati povećati poticaj e, za reformiranje Kosova. Vijeće je primno znanje prijedlog komisije da se zaključi sporazum e, bez daljne odgode. Reforme su ključnog značaja i zahtijevaju da politički čelnici ispoštuju svoje preuzete obveze i odgovorno, preuzmu odgovornost pred svojim sugrađanima. Europski put je jako važan, ne samo da bi to zadovoljilo Europsku uniju, već zato što je to od ključnog interesa značaja za sam stanovnike Kosova. Još jednom svima vam zahvaljujem na pozornosti i na ovoj ključnoj raspravi. Hvala vama, državna tajnice. Ovim zaključujemo raspravu. Imamo zahtjev za reduciju eh, od odbora za vanjske poslove. Zaključili smo raspravu. Sutra ćemo